je danas u 12 sati. Sada ćemo čuti izjavu e, komisija o zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima nakon nedavnih e, požara u tvornicama te rušenju zgrade u Bangladešu. Dajem riječ povjereniku Tegutu. Thank uh, Hvala predsjedateljice, poštovani zastupnici. Rušenje zgrade Rana Plaza u Savaru u blizini Dake u Bangladešu 24. travnja duboko nas je sve šokiralo. Poginulo je najmanje 1127 osoba, a ozlijeđeno ih je mnogo više. Pretežno mlade žene koje su radile u odjevnoj industriji, koja je bila smještena u, djelovala u toj zgradi. E, uz kolege Andora Pibelsa želio bih izraziti našu e, duboku sučut svim obiteljima žrtava. Razmjer ove nesreće i onih koje su prethodile stvorio veliku zabrinutost diljem svijeta zbog sigurnosti i radnih uvjeta u tekstilnoj industriji u Bangladešu i drugim zemljama u razvoju zabrinutost je vrlo velika u Europi upravo zbog toga što je ona najveći trgovinski partner Bangladeša. Međutim, istakao bi kako, iako se današnja rasprava iz očitih razloga usredotičava na Bangladeš, e, nije poanta u tome da se e, osramoti tu zemlju. U drugim zemljama se pojavljaju slične, slični problemi i njima se također trebamo pozabaviti. Europska unija je e, vrlo hitno reagirala Izrazili smo susjećnost, susjećanje i poduzeli smo cijeli niz inicijativa. Tako imamo novu strategiju u kontekstu šireg problema, a to je radni standardi u tekstilnoj industriji na jugoistoku Azije. Izrazili smo iznimnu zabrinutost kao najveći trgovinski partner Bangladeša zbog njihovih radnih uvjeta, uključujući sigurnost na radu i zdravstvene uvjete pozvali smo vladu Bangladeša da hitno djeluje. Ovdje se konkretno misli na poštivanje međunarodnih radnih standarda prema Međunarodnoj organizaciji o radu i u tome smo spremni pružiti svoju pomoć. Imamo projekte i financiranje u tom polju. Također smo pozdravili trud Međunarodne organizacije za rad da okupi međunarodne dionike kako bi se zajednički uhvatili koštac sa problemima sigurnosti na radu u Bangladešu. Razmotrili smo odgovarajuću odgovarajuće aktivnosti, uključujući sustav općih carinskih povlastica, prema kojima Bangladeš ima povlašten pristup, trgovinski pristup Europske uniji u svim svojoj robi osim oružja. Također želimo potaknuti odgovorne menedžere u nabavnom lancu kako bi ih pažnju na zemlju razvoju. Sa vladom Bangladeša eh, raspravljamo problemom uvjeta rada i socijalnih nejednakosti i izrazili smo svoju podršku odgovornog upravljanja nabavnim lancem u zemljama u razvoju. Europska i međunarodna poduzeća trebala bi poštivati eh, standarde rada u cijelom svom nabavnom lancu, poštujući standarde društvene odgovornosti poduzeća i vodeći dijalog sa predstavnicima industrije velika većina brendova koji naručuju iz Bangladeša potpisali su sporazum o sigurnosti zgrada, kako građevinskoj, tako i što se tiče zaštite od požara, kako bi se nešto učinilo oko ovog problema, a voljeli bismo da još više poduzeća pristupi toj inicijativi. U Daki održani su sastanci predstavnika i službenika odjevne industrije kako bi se raspravilo pitanje sigurnosti na radu u ovom sektoru. Konzultacije su se provele i sa predstavnicima velikih odjevnih lanaca koje se tiču sigurnosti u tvornicama i koji uključuju i Međunarodnu organizaciju za rad. Ovo je jedno razdoblje intenzivnog angažmana kako bi se pomoglo da se u Bangladešu dođe do promjena. Dali smo jasan signal da je ovaj problem ozbiljan i da bi se njime trebalo hitno pozabaviti. održivi razvoj i radni uvjeti bi se trebali podržati, a sve strane trebaju preuzeti svoju odgovornost i zajednički surađivati. Raspravit ću ovo pitanje sa ministrom vanjskih poslova Monijem utorak u Briselu. Što je sljedeće potrebno? Bili smo hrabrani što smo vidjeli e, da je misija Međunarodne organizacije za rad prije dva tjedna posjetila Bangladeš i rezultat toga je bio e, trostrani dijalog od predstavnika e, radnih organizacija i vlade u Bangladešu. To je sve bilo smjereno sprečavanju daljnjih tragedija i to kada se radi o sigurnosti zgrada i mogućim požarima u zgradama i poduzete su hitne i trenutačne aktivnosti. Dakle, u ožujku je usvojen plan za sigurnost na radu, a otvorena je mogućnost i osposobljavanja i preseljavanja ozlijeđenih ili nezaposlenih radnika. I to je jedan korak u dobrom smjeru. Međunarodna organizacija rada ima snažnu ulogu ovdje, i zapravo trebaju jamčiti međunarodno prihvaćene standarde. Ova zajednička izjava sada se treba provesti kroz e, vremenske ograničene i jasne akcijske planove. Naravno, svi problemi ne mogu biti rješeni preko noći, međutim, posvećenost tome i konkretne aktivnosti su nešto što je nužno, a mi smo u tome spremni pružiti podršku. Također ćemo nastaviti poticati Bangladeš i naše partnere da ratificiraju i učinkovito provedu međunarodne standardne rada e, i u tom cilju ćemo podržati bilateralnu suradnju između Europske unije i Bangladeša kako bi se promicala bolja zaštita na radu i sigurnost. Poduzeće se pozivaju da budu društveno odgovorno u svojim aktivnostima i da budu otvorena e, međunarodnoj smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća, gdje su ona primjenjiva, a tripartitna deklaracija Međunarodne organizacije rada o socijalnoj politici e, je nešto također što se treba poštivati. Europska poduzeća trebaju se pobrinuti da se ljudska prava poštuju unutar cijelog njihovog nabavnog lanca, kao što je navedeno u smjernicama UN-a o poslu, poslovanju i ljudskim pravima. Nastavit ćemo raditi sa našim socijalnim partnerima i sa poduzećima u tu svrhu. Kako bismo to ostvarili, planiramo održati konstruktivne dijaloge sa Bangladešim i njegovim tijelima vlasti i Međunarodnom organizacijom rada. Nastavit ćemo surađivati sa svim dionicima i podržat ćemo socijalne inicijative naših partnera u tekstilnoj i maloprodajnoj industriji. Već sam počeo razmatrati naredne korake za promicanje odgovornog djelovanja unutar nabavnog lanca u Bangladešu, a i drugdje. Razmotrit ćemo i proširenje našeg financiranja i naše podrške u tom smislu. Neki primjeri planova programa koje već e, financiramo uključuju e, suradnju sa vladama, e, s vladom kako bi se provelo osposobljavanje službenika za sigurnost na radu i blisko surađujemo sa civilnom zaštitom i vatrogascima u Bangladešu, tako da se provodi provode aktivnosti na polju zaštite na radu u tom području. Kao što sam već rekao, ne smijemo previdjeti ovaj problem i činjenicu da ovo nije vezano samo na Bangladeš i samo na tekstilni sektor. Zapravo, kroz ovo samo vidimo koliko još mnogo posla pred nama. Europski parlament ima važnu ulogu u tome i to kroz svoje kontakte sa svojim pandanima u nacionalnim parlamentima odgovarajućih zemalja. Nastavit ćemo suradnju sa članovima, zastupnicima Bangladeškog parlamenta i pokušat ćemo e, izvršiti pritisak kako bismo doveli, ostvarili nekakvu promjenu. Dakle, mi moramo surađivati sa vladom Bangladeša, oni su naš partner, ali isto tako naš rad treba imati jedan konkretan cilj. Taj cilj trebao bi biti da se radni uvjeti u Bangladešu poboljšaju. Dakle, o tome se ovdje radi. I ja ću tome biti vrlo striktan. Ukoliko se stvari ne poboljšaju, e, zatražit ću da se pokrene jedna istraga i u tome želim biti vrlo jasan. Dakle, radi se o jednom procesu, stvari se ne mogu promijeniti od danas do sutra, no taj proces isto tako mora biti produktivan. Sljedeća stvar je da ja vrlo snažno vjerujem da europska poduzeća u dakle maloprodajni lanci, veliki klijenti e, odjevne industrije u Bangladešu imaju svoju odgovornost. Oni moraju preuzeti odgovornost za svoj nabavni lanac. Sazvat s njima jedan sastanak na visokoj razini, e, nadamo se već u lipnju i želim neke konkretne aktivnosti tih poduzeća. Oni su već potpisali svojevrsnu povelju, međutim moramo biti vrlo konkretni u ovome i oni mogu preuzeti odgovornost za svoj nabavni lanac. I konačno, ovdje se ne radi o trgovini. Trgovina bi zapravo morala poštivati jedan niz osnovnih pravila. Trgovina je naravno važna za Bangladeš, i milijuni ljudi, milijune žena su uspjeli naći posao kroz to. No ovdje se radi o poštivanju temeljnih ljudskih prava. Radi se o poštivanju ljudskog dostojanstva i u bilo kojem poredku ljudsko dostojanstvo dolazi ispred trgovine. Hvala. Grazie, komisario. Hvala povjereniče. Sada riječ imaju zastupnici u e, ime kluba zastupnika. Najprije je e, zastupnik Kaspari u ime EPP-a. Poštovani kolege, e, s vašim posljednjim riječima, završetkom, mislim da ste doista govorili srca, uzevši u obzir više od tisuću poginulih u ovoj velikoj tvornici, mislim da smo svi doista potreseni. Pitanje standarda, pitanje provedbe standarda se pojavljuje e, i koliko god da, bio, da bilo ovo šokantno, ne možemo samo reći da možemo kriviti jeftinu robu za to jeftinu odjeću. E, tu imamo i poduzeća koja prodaju skupu odjeću. Dakle, pitanje e, konačne cijene odjednog predmeta često nema nikakve veze sa proizvodnim troškovima. Vjerujem da bojkot o kakvom su ljudi nakon prvog šoka govorili zapravo ne bi ničemu koristio jer milijuni ljudi u Bangladešu ovise upravo toj industriji kako bi preživjeli. Ako se gledamo kontekst situacije, ovdje se možda radi o vrlo niskim plaćama, no one su nekima od iznimne važnosti. Dakle, pitanje je da li se prije svega treba kriviti standarde ili pak pravnu situaciju u Bangladešu. U većini ovakvih događaja mislim da je pitanje e, više ono kaznenog iskorištavanja, jer ako pogledamo zgrade u kojima su smještene ovakve tvornice, većina ih nije bila ispravno izgrađena. Dakle, postojeći zakona se nije pridržavalo, a tijela vlasti Bangladešu u svakom slučaju treba im postaviti pitanje jesu li učinili dovoljno kako bi se pobrinuli da se pridržava svih propisa o gradnji. Međutim, ne treba nam eh, nikakav neokolonijalni stav prema Bangladešu. Kao što je rekao povjerenik de Hucht, ono što nam je potrebno je ponuditi svu pomoć koju možemo. Imamo iskustva e, desetljećima i stoljećima duga što se tiču zaštite, koja se tiču zaštite radnika, zaštite na radu, zaštite od požara i s sam što je vlada Bangladeša rekla e, konačno da želi intenzivnije surađivati sa Europom na tom pitanju. Mislim da bismo dakle trebali razmišljati o našoj zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, o našoj trgovinskoj politici i postaviti si pitanja gdje se naša iskustva najbolje mogu ponuditi drugima kao jedna otvorena, poštena ponuda. Također trebamo razgovarati sa e, trgovinskim nadležnim tijelima, jer ako pogledamo malo dalje od nabavnog lanca, moramo vidjeti može li se situacija učiniti održivijom Dakle, ako pogledamo cijeli nabavni lanac i ako uspijemo, uspijemo unijeti poštene uvjete, e, uzevši obzir kupovnu moć naših ljudi, tada ćemo moći izraziti solidarnost ne samo sa bogatima, već sa jednim širim slojem u svim uključenim zemljama. Zahvaljujem za u ime grupe socijaliste socijalista demokrata, zastupnica De Kajsner. Evo kao što u Žerminalu stoji eksploatiranje čovjeka od strane drugog čovjeka, to je gotovo. Ne, ja mislim da je to samo premješteno, drugdje se to nalazi. Mi svi ovdje e, znamo e, što su poput krvi dijemanata, mi isto tako znamo šta je Zara, na primjer, radi preko Bangladeša i to je druga najveća industrija. Parlament je izglasao dvije rezolucije u prvom i trećem mjesecu 2013. godine, a na ovaj put e, su posljedice veće, preko 1100 žrtava. E, ovdje je pohlepa lokalnih e, industrijalaca i ne, sljepilo potrošača E, potrošača, pravosuđa, Europe, svi su ovdje odgovorni. No, velike industrijalne, industrijske katastrofe imaju ponekad e, dobre pozitivne posljedice. Katastrofa u Belgiji od 1956. pokrenula je velike projekte za e, sigurnost u rudnicima. Katastrofa Sevezo je urodila stvaranjem rezolucije. Nadajmo se da će i ova drama imati neke pozitivne posljedice u roditeljima. Rekli ste, gospodine povjereniče, da je što se tiče socijalnog dijaloga i drugih stvari e, ponešto pozitivno i riješeno. Što se tiče akcijskog plana i što se tiče e, uvjeta na radu sa stranim poduzećima, nadam se da ćemo i tu čuti što se e, dešava, kako se razvija situacija. Mi smo isto tako odgovorni za takve stvari. Ja kao i sinoć kažem da su velike transnacionalne tvrtke e, da, su, da nisu potpisali taj e, dogovor i da trebamo to imati na umu kada e, raspravljamo o potpisivanju ugovora o slobnoj razmjeni sa Sjedinjim američkim državama. Hvala. Hvala za grupu liberala, zastupnik Benjon. Hvala. Prije svega ja bih izrazio uh, e, sučut svim obiteljima. Moramo razumjeti da ne samo da su ljudi izgubili voljene, nego su izgubili i uh, izvor preživljavanja. Dakle, u takvim okolnostima oni nemaju istu podršku od države kakvu bismo mi dobili. I to je još jedna tragedija, svega nekoliko mjeseci nakon požara u industriji i da se samo pridržavalo sigurnosnih standarda i sami su radnici ukazali na te probleme e, i jednostavno ništa nije učinjeno. Podržavam činjenicu da je vlada u Bangladešu vrlo brzo reagirala, reagirala e, započevši sa nekim istragama koje se tiču minimalnih nadnica i tako dalje, da moramo se pobrinuti da se ove reforme doista provedu, a ne da ih se samo usvoji. Također snažno podržavam sporazum o sigurnosti e, od požara u ovim zgradama koje su mnogi lanci potpisali, ali isto tako žalim što mnogi to nisu potpisali, osobito neki američki, Znači, sam da jedna, da jedna velika njemečka kompanija također to nije potpisala. Moramo se sjetiti da ovim industrijama, ovim tvornicama, mnogi proizvođači koriste jedno te iste tvornice. I moramo imati sustav kojim se možemo pobrinuti da se poštuje sigurnost na radu. Podržavam izjavu povjerenika, mislim da je ona bila snažna, no želio bih malo više čuti o tome što možemo učiniti kako bismo stvorili jedan koherentni pristup e, s našim američkim partnerima u smislu međunarodne trgovine sa Bangladešom i kako možemo upotrijebiti opći sustav carinskih povlastica kao jednu prevagu i slažem se sa kolegom iz EPP-a da ne bismo jednostavno trebali e, bojkotirati Bangladeš i napustiti proizvodnju ondje zbog toga što e, se ondje mnogo, ondje mnogo ovisi o toj industriji. Želio bih dakle znati koliko daleko komisija misli ići u tom smjeru, ali zaključno treba nam trebaju nam aktivnosti odmah sada, jer već previše ljudi, puno previše ljudi poginulo, a većina ovih tragedija lako se mogla spriječiti. Hvala. U ime zelenih zastupnik Lambert, 2 minute i 30. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja govorim kao predsjedateljica delegacije za odnosima sa Južnom Azijom, što uključuje i Bangladeš. U tom svojstvu sam također izdala jednu izjavu e, sučuti prema svim obiteljima onih koji su tragično poginuli. No prije nekoliko dana Bangladeš je e, jedan milion, milijun osoba preselio zbog opasnosti od jednog tropskog ciklona. I mnogo bilo gubitaka i stradanja tamo, a zbog čega to spominjem? Zbog toga što se ovo pokazuje što se može učiniti kada vlada i civilno društvo zajednički rade sa, uz međunarodnu pomoć. A Potreban nam je isti odlučan stav za smanjenje opasnosti u tekstilnom sektoru. A, isto tako mogu govoriti ovdje o komadanju brodova, jer tu postoje milijuni osoba, posebice žena koje moraju imati mogućnost da se sigurno vrate kući nakon radnog dana eh, gdje pokušavaju zaraditi za život. A to opet ima utjecaj na cijene koje u krajnjoj liniji plaćaju kupci. Nedane tragedije svakako su eh, oko javnosti usmjerile na to i vidimo nekakve reakcije. Sretna sam što je organizacija rada tu sudjeluje i što Europska unija nudi svoju podršku. Sporazum o eh, sigurnosti od požara koji uključuje i tekstilne lance i vlade i druge dionike je nešto što je važno, ali ne bismo trebali susprezati se da doista javno imenujemo poduzeća koje tome još nisu pristupila, koje još nisu potpisala. To je važno, kao što je kolega rekao, potrebno je jedan koordinirani, holistički pristup, a ne cijeli niz paralelnih mjera inspekcije. Također neke drugih mjera e, koje smo spominjali u smislu odgovornosti, društvene odgovornosti poduzeća trebaju biti podržane, e, tako da mi ne želimo, moj klub ne želi da se te stvari isključe iz rezolucije. Akcijski plan je dobrodošao, osnažena uloga sindikata je nešto što je vrlo važno u ovome i isto tako važna je njihova sposobnost da se slobodno organiziraju. A uz to moraju biti sposobni e, management pozivati na odgovornost zbog toga što je to gdje je bio veliki problem kada se radi o zgradi u Rana Plazi. Isto tako, inspekcije moraju biti u mogućnosti svoj posao odraditi na odgovarajući način bez ikakvog vanjskog uplitanja. Um, moramo ponuditi e, poticaje, um, ali pokušajmo ponuditi takve poticaje e, cijelom nizu zemalja. tu mislim i na i slobodni ugovor o slobodnoj trgovini sa Indijom koji ima veliki tekstilni sektor. Hvala. U ime grupe ECR, e, zastupnik Tanak. Svi u ovom domu žele uputiti svoje susjećanje narodu Bangladeša na ovoj užasnoj e, tragediji u zgradi Rana Plaza u Dakaru i moje londonskoj izbornoj jedinici imamo preko 150 tisuća e, osoba Britanca iz Bangladeša koji su izgubili voljene u ovoj tragediji. Kao što vlada Bangladeša predobre zna, Ovu tragediju je lako moglo biti spriječiti, samo da su se nemarni vlasnici zgrade pridržavali postojećih standarda zakonski propisanih. No vidjeli smo e, razvoj situacije u Bangladešu i postoji jedan e, rizik da se ova e, zemlja sjeti izoliranom, odnosno izdvojenom, dok cijeli niz zemalja u regiji pati od sličnih problema. Bangladeš, zemlja koja poštujem je jedna e, sekularna stabilna demokracija koja zaslužuje našu podršku. No postoje jedni korenski problemi u tekstilnoj industriji kojim se moraju pozabaviti i lanci i vlade i druge dionici. No, pristup ovakav Europske unije neće ništa pomoći, osobito ne restrikcija trgovinskih povlastica, jer bi to bio vrlo retrogradni korak koji bi i dalje siromašio milijune ljudi koji vise o odjednoj industriji za svoj život. Europska unija bi prije trebala biti usmjerena na rad, suradnju sa vladom Bangladeša na konstruktivan način kao partneri kako bi se pobrinuli da se poboljšu uvjeti rada i da se ovakve tragedije više nikada ne dogode. Naravno, lanci uvoznici iz Europske unije također moraju nadzirati svoj opskrbni lanac mnogo pomnije i pobrinuti se da se više pridržava standardima Međunarodne organizacije rada i zaštite na radu. Hvala. Hvala. U ime Ujedinjene ljevice, zastupnik Šolc. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, poštovani povjereniče, uvaženi kolege. Čini se da je ovaj dom bio potpuno e, jednoglasan u usvajanju rezolucije. Svi smo potreseni od e, nesreća u, tekstilnoj industriji u Bangladešu, ali što je s ljudima koji su izgubili život u e, Kambođi u nedavnoj nesreći u, u tvornici koja je proizvodila obuću. Mislim da nije problem samo u Bangladešu, Bangladešu. I mi u Europi na nama je krivica zbog našeg potrošačkog ponašanja i zbog e, troškovnog pritiska koji se stavlja na dobavljača, a i zbog načina na koji definiramo naše trgovinske e, odnose gdje proizvodnja košta tek jedan mali dio cjelokupne e, cijene proizvoda većina ovog parlamenta e, je uglavnom glasala protiv naših prijedloga da se uvedu obavezna pravila koja će e, upravljati ponašanjem i postupanjem europskih tvrtki diljem svijeta i onemogućiti im da rade kako dakle kako želje. Poštivanje ljudskih prava, poštivanje radničkih prava te e, pravila koje se odnose na zaštite okoliša su ključne. mislim da je vrijeme da ponovno razmislimo o svemu ovo, ovome i povjereniče, slušao sam vas vrlo pažljivo i pozivam vas da pripremite potrebne zakonodavne prijedloge. Nemojmo dopustiti da ovi bezobzirni, ove bezobzirne tvrtke nastave poslovati na ovaj način. Sada a, e, riječ ima zastupnik Svensson, dvije minute. Kao što je mnogo govornika već spomenulo, ja bih također rekao da je strašno da je toliko ljudi izgubilo živote u ovoj pretužnoj priči. No, htio bih zahvaliti i povjereniku na njegovoj izjavi. Aktivnosti mm, o kojima ste govorili u vašoj izjavi doista svi cijenimo u ovako teškoj situaciji važno je pripremiti nove zakonodavne prijedloge i naravno to je potrebno, no vrlo često, a to nije slučaj samo u Bangladešu, mm, vidimo da postoje zakonodavne inicijative i odluke, one se ne primjenjuju, ne provode. I kao što je gospodin Tanok rekao, važno je da radimo zajedno s eh, nadležnim tijelima i ne bismo se smjeli ponašati kao da je Europska unija jedan univerzalni donositelj zakona, zato što mi nismo to. I još jedna stvar koju moram naglasiti. Pitanja koja se odnose na ljudska prava i slobode te prava pojedinca i u kojima bismo svi trebali uživati. Deklaracija UN-a o ljudskim pravima kaže u svojem članku 3 sloboda i sigurnost pojedinca a u članak 23 također kaže Dakle, svatko ima pravo na slobodan odabir radnog mjesta, te dostojne uvjete rada, te zaštita od nezaposlenosti. Svi bez ikakve diskriminacije imaju pravo, bez ikakve diskriminacije imaju pravo dakle za na jednaku plaću za jednaki rad na odgovarajuću naknadu za sebe, za svoje obitelj, te na ostale oblike socijalne zaštite. Svi imaju pravo udružiti se u sindikate radi zaštite svojih interesa. Gospođo predsjedavajuća, mislim da ovo nismo dovoljno glasno rekli, unatoč tome što su zemlje uglavnom potpisale tu konvenciju. Zastupnik Lange, dvije minute. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, povjereniče, dame i gospodo. Prosječna cijena uvoza za par traperica je, iz Bangladiša je oko 6,5 eura. To za Europu govorim. I kad pogledate taj broj, vidite da je takva cijena moguća uz ekstreman društveni uh, dumping budući da se traperice u Europi ne prodaju za 6,5 uh, eura, već za 50, 60 ili čak za više od 100 eura. Tako da vrlo je jasno gdje leži odgovornost na lancu opskrbe. Dakle, odgovornost leži na krajnjem potrošaču. I Europska unija bi trebala uh, upotrijebiti sustav trgovinskih povlastica kako bi potaknula Bangladeš da se drži i da poštuje propise. Ono što je bitno je i da ojačamo sindikate, moramo omogućiti e, radnicima u Bangladešu i moramo im dati mogućnost da se bore za pravedne plaće te da imaju mogućnost odbiti e, raditi u nesigurnim uvjetima. Kolektivna prava sindikati su ključni u ovom kontekstu za Bangladeš. No osim toga, moramo pogledati što rade i naše tvrtke. Jer nije moguće da se dogode dvije nesreće i da tvrtke nakon toga izjave da će tražiti bolje uvjete u Bangladešu kao jedna dobrovoljna mjera, budući da veliki dio tvrtki je odbilo tako nešto učiniti. Moramo jasno reći da europske tvrtke kroz svoj opskrbni lanac imaju odgovornost te da moraju to poštivati. Tako da kada se budete susreli s tvrtkama, gospodine povjereniče, molim vas poručite im da moraju poštivati smjernice OECD-a. Hvala. Zastupnik Hvala, gospođo predsjedavajuća. Europska unija je najveće tržište za e, izvoz Bangladeša, Bangladešu. Ljudi žive u gnjusnim uvjetima i oni koji pate od e, katastrofa, od e, nedavne katastrofe su tisuće. No, e, inicijative proizvođača su hvale vrijedne i mogu staviti, stati u kraj indiferentnosti koja je do sada bila na snazi. Dodajmo tome da navike, potrošačke navike mogu donekle ublažiti ozbiljnost ove situacije. Budimo svjesni također da sve ove inicijative neće biti dovoljne. Problem je taj što živimo u sustavu trgovinskih razmjena koji trpe, toleriraju prakse iz 19. stoljeća kako bi se osvojila tržišta iz 21. stoljeća. Povjereni Gürt je istaknuo odgovornost Međunarodne organizacije rada. Dobro, inzistirao je na ulozi OECD-a a nije e, prećutao ni socijalnu odgovornost e, proizvođača. No kada kaže kada cilj nije trgovinske prirode, želio bi da mi odgovori precizno na sljedeće pitanje. Ukoliko sve mjere koje, koje je pomenuo ne urode e, željenim rezultatima, zar komisija ne misli da bi svjetska organizacija rada trebala poduzeti određene mjere kojima bi natjerala tvrtke zemalja odgovornih za, ovaj, za ovo suvremeno robstvo koje smo evo već drugi put ovdje e, spomenuli e, u ovoj skupštini. Hvala. Prije nego što nastavimo s raspravom, htjela bih e, poželiti dobrodošlicu i izaslanstvu odbora za vanjske poslove